Est-ce que tout... Jeste li svi tu? Bon, si une fois que vous serez en place, on pourra commencer les votes. Kad svi zauzmete mjesta, moći ćemo početi s glasanjem. Molim dakle e, sve koji su u publici također da zauzmu mjesta. Donc nous avons quatre votes. Glasat ćemo o četiri izvješća. Imate li svi karticu, glasačku karticu? Da li možda među, netko među vama nema glasačku karticu? Nitko se ne javlja, znači svi je imaju izvrsno. Ipak napravit ćemo za početak provjeru kako bismo bili sigurno. Evo, tko će glasati za mene? Otvaram glasanje. Vidim da je Richard Corbett glasa protiv mene. Zatvaram glasanje. Il normal Dvije osobe nisu glasale. Ne žele glasati za mene. Možda je to razlog. Zatvaram glasanje. Merci. Approuvé. Eto, hvala svima, usvaja se. Prelazimo sada na ozbiljan posao, molim. Najprije ćemo glasati o upravljanju vanjskim ribarskim flotama. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. To je bio vrlo kratak glasački popis jer smo glasali samo o jednom o izvješću. Ali sada idemo na tehnike i e, sa, odmah ćemo preći na glasanje. Podulje glasački listić. Amandman 17. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 18. amandman E, otvaram glasanje? Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 311. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 309. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 310. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 312. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 329. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandmani 24. i 322. identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jedan glas previše. Jedan je prekomjerojan. Jedan e, pučanin je prekobrojan. Sad je u redu. Odbija se. 324. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni broj 3. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na 414. amandman. Ne, 370 i 361. i 62. 362. jer su identični. Otvaram glasanje. Dakle, 361. i 362. dva identična amandmana. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. 29. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 363. Otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandmani 33 i 364. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromisni broj 4. Otvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 46. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 397. se ne razmatra. Prelazimo na 415. 415. je otvoran glasanje. Nadam se da slijedite. 415. amandman glasanje otvoreno. Zatvoran glasanje. Odbija se. 416. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 418. amandman. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 417. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Četiristo devetnaest. glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 420. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 421. Otvoram glasanje. Kako kažete da je greška? A možda ste vi pogriješili, a tu ne možemo ništa. Molim vas, gledajte ipak što radite. Pazite što radite. Koji je amandman? ako želite, ponovno ćemo glasati o 420. amandmanu, ali molim vas pazite što radite. 420. Alors, amendement 420. Le vote est ouvert. 420. amandman, glasanje otvoreno. Zatvoran glasanje. Dakle, usvaja se. 421. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 422. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 36. amandman 423. 424. Identični su. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbijaju se. Kompromisni broj 5. E, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 429 i 430 identični su otvoran glasanje. Odbijaju se. 431. 432. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijaju se. 433. 434. Identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. 435. i 436. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijaju se. 437. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 438. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 65. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 439. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Velikom većinom se odbija. 440. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 441. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 442. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 443. i 444. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 449. Otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 450. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 451. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedamdeset jedan amandman otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman dva Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 72. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Sedamdeset tri glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Sedamdeset četiri glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedamdeset i peti. Otvaram glasanje. Sedamdeset i Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 7. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazim na 80. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 468. amandman. otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 469. otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se.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 Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Prelazimo sada na 472. Otvaram glasanje. Otvoreno je glasanje, da. Molim da glasate jer je glasanje otvoreno. Dobro, zatvaram glasanje. Četiri, četiro kolega nije glasalo. Četiro ljudi nije glasalo. A imaju pravo ne glasati, naravno. Dakle, usvaja se. Osamdeset i četiristo četvrti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 475. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 476. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 83. se ne razmatra. 477. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 478. i 79. dva identična amandmana. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 480. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 481. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 482. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 484. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 483. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 85. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada odmah na 487. amandman. otvaram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Odbija se, odbija se, oprostite, pogriješio sam. 86. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 489. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 488. Amandman. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 490. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 491. Otvaran glasanje. E, zatvoren glasanje. Usvaja se 492. E, Otvoram glasanje. zatvoren glasanje. Usvaja se 493. Otvaran glasanje. E, Zatvoram glasanje. Usvaja se. oprostite, 13, 13, Ja, budući se radi u mom amandmanu, činilo mi se da je ipak vjerojatnije da je usvojen Ali dobro, ajde, čovjek uvijek može e, probat nešto progurat, možda bi bilo i prošlo. 494. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo dakle odmah na kompromisni broj 9. Otvaram glasanje. Deveti kompromisni amandman. Otvaram glasanje. Pazite. Oprostite, samo trenutak. Izglasali smo osmi kompromisni amandman, usvojen je i prema tome prelazimo odmah na deveti kompromisni amandman. Jeste li svi glasali o devetom kompromisnom amandmanu? Dobro, onda zatvaram glasanje. Usvaja se i to jednoglasno. Prelazimo dakle na 517. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje i odbija se. 518. Otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Usvaja se 519. 521. 522. To je cijeli blok amandmana je Kristensena. Zatvaram glasanje i e, odbijaju se amandmani. 92. E, Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 523. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 524. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 53. i 525. identični amandmani. Otvaram glasanje. 53. E, i 525. zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 527. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 528. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 54, 530 i 529 su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. 531. otvoram glasanje. zatvoram glasanje. Odbija se. 93. 532. Identični. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromisni broj 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 544. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 545 i 546 koji su istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 547. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 94. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 548. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 95. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 549. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 550. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 551. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 552. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 96. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 97. je povučen. 553. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 57. i 554. su istopjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 11. i Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 556. i Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 557. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 98. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 559. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na 99. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 551. pedeset glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 562. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 563. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 564. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 565. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 566. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 567. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 568. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 569. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 570. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stoti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 574. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Molim vas, tijekom glasanja, Barbara. Hvala. Petsto sedamdeset pet. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 577 i 578 koji su istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Petsto osamdeset Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 102. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 103. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 581. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 104. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 105. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imam šefa odjela koji je brži od vlastite sjene. 106. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 107. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 582. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 108. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dolazimo do priloga. 583. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 584. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 585. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 109. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 110. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 586. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo odmah na 111. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 112. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 588 i 589 su istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Odbije ih se. 590 i 591. Istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 592. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 593. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 594. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 595. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 596. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 113. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 114. Otvaram glasanje. Zato što moja glasačka lista nije... Nemam blok ništa, mislim, žao mi je, ja slažem s vama, ali tako je kako je na ovom popisu, dakle, tako ćemo i postupiti, 114. Ne moram, ali dovoljno je da netko nešto ospori kasnije, to je jako dobro znaš i šar, to je uvijek moguće, ja bih volio da ovo kraće traje. Dakle, zatvaram glasanje. Usvaja se 115. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 116. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 117. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 118. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 119. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 120. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 597. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 121. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 122. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 123. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 124. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 125. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 126. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 598. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 127. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 128. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 129. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 130. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 131. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 132. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 133. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 134. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 135. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 136. je povučen, prelazimo na 599. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. U 137. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 138. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 139. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 140. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 141. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. 142. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 143. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 144. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 145. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 146. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 147. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 148. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 149. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 150. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Unblock glasamo. Ovaj put sad je predviđeno, dakle nema problema. 6, 6, prvi, drugi, treći i četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odvija se. 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 605 i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 606 i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 607. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 608. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 609. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 610. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 611. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Imamo ponovno blok glasanje za 612, 13, 14, 15 i 16. Kolege Kristensena. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Kostas. Hvala. Koji je problem? Koji broj glasamo sada? Sada smo glasali blok Kristensena. Sad prelazimo na 617. koji je u dva dijela. Dakle, glasamo prvi dio. Otvaram glasanje za prvi dio 617. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio 617. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sto pedeset drugi. Zatvaram glasanje. Odbija se. 153. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 154. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 155. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 618. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 620. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo dakle na 621. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 157. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 622. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 158. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Gospodine Žado, izvolite. Da li lobisti koji komentiraju ovo glasanje mogu izaći iz dvorane, molim vas? Ako želite raspravljati možete nastaviti raspravljati slobodno, ali izvan ove dvorane, molim vas. U redu? Oni koji rade, puste ih da rade, a oni koji hoće razgovarati, neki izađu van. 159 je otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 623. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sutno 60. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 161. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 162. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 163. Otvaram glasanje. Imam jednog pučana previše. Dobro, u redu. Odbija se. 64. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 624. četiri danas. Otvaram glasanje. zatvoram glasanje. Odbija se. 165. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 166. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 167. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 168. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 625. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 169. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 170. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 171. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 172. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 173. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Se 626 i 627 su istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 628. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 629. Zatvaram glasanje. Odbija se. 630 i 631 su istovjetni. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 74. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 633. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 634. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 635. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 636. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 637. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 638. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 639. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 175. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 176. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 640. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 641. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 177. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 178. 642. 643. Istovjetni su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaju se. 644. Usvaja se. Otvara se glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 645. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 646. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 647. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 648. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 649 i 650 i istovjetni su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 179. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 651. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Le 180. 680. Otvaram glasanje. Le vote est clos. C'est rejeté. Zatvaram glasanje. Odbija se. 181. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 182. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 183. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 184. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. 185. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 186. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 187. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje odbija se. 188. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 189. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 190. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 191. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 192. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 193. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 654. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 655. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 194. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 656. otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 195. otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 657. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 196. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 658. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 197. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 659. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 660. i 661. identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 198. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 663. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 662. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 664. i 665. su identični amandmani. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. 666. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 667. Zatvaram glasanje. Odbija se. 668. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 669. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 670. E, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 671. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 672. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, da. Odbija se. 673. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na prilog 8. 674. amandman. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 199. Zatvoram glasanje. Odbija se. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 201. Zatvoram glasanje. Odbija se. 202. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 203. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 204. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 205. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 206 otvoren glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 207. otvoren glasanje. zatvoren glasanje. Usvaja se. 208. otvoren glasanje. zatvoren glasanje. Usvaja se. 209. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 210. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 211. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 675. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 676. Zatvoram glasanje. Odbija se 677. Zatvoram glasanje. Odbija se 678. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na prilog broj 9. 679. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 680. Otvoram glasanje. zatvoren glasanje. Odbija se. 681. otvoren glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 212. amandman. otvoren glasanje. zatvoren glasanje. Odbija se. 683. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 682. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 684. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 685. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 213. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 214. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 215. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 686. 87. i 89. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 216. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 689. Zatvaram glasanje. Odbija se. 217 i 610 identični. Zatvoram glasanje. Usvajaju se. Šesto devedeset Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 692. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 218. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 693. i 694. su identični. Zatvoram glasanje. Odbijaju se 219. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 695. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 696. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 697. Zatvaram glasanje. Odbija se. 698. Zatvaram glasanje. Odbija se. 699. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 700. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 701. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 702. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 703. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prilog deseti. Amandman 220. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 221. Zatvaram. Usvaja se 222. Zatvaram glasanje. Usvaja se 223. i 704. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 705. Zatvoran glasanje odbija se. 706. Zatvoram glasanje. Odbija se. 707. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 708. Zatvoram glasanje. Odbija se. 709. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 224. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 225. i 710. su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 226. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Ne, oprostite, usvaja se. 227. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 228. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 229. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 711. Otvoren glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Ovdje glasamo u uvodnim odredbama. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 230. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 231. Otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 232. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 233. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 234. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usveja se. Kompromisni 13. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usveja se. Amandman 241. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 240. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni 14. Dakle, kompromisni amandman broj 14. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 242. Otvaram glasanje. 242. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 244. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 245. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Kompromisni četvrti. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 248. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 249. Otvaram glasanje. 248. četrdeset osmi je dakle usvojen, pa onda idemo na treći odbora Envi koji je identičan kao i 252. Jeste li svi glasali? oprostite, e, samo, oprostite, izravno prelazimo na 250. amandman budući da je 248. bio usvojen. Dakle, prelazimo sada na 250. amandman i počinjemo iz početka. Dakle, 250. amandman. Jeste li svi glasali? Zatvoran glasanje. 250. se odbija. 251. Le vote clos. Rejeté. glasanje. Odbija se. 16. kompromisni amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 256. i 257. Le vote est clos. Zatvoram glasanje. Usvajaju se 259. Zatvoram glasanje. Odbija se. 258. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 260. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 261. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 262. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 263. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 266. Samo trenutak. 266. 264. i e, peti odbora Envi. Otvaram glasanje. Oni su svi identični. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Sedmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 267. Zatvaram glasanje. Odbija se. 268. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Envi broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 269. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromisni 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 275. Otvaram glasanje. Oprostite, krivo sam rekao. 18. kompromisni amandman. Otvaram glasanje. Pomalo sam se umorio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 275. Otvaram glasanje. Evo još malo pa ćemo završiti. Zatvaram glasanje. Odbija se. 276. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 280. E, Zatvoran glasanje. Odbija se. 281. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Ne, oprostite. Odbija se. Envi 11. i 282. amandman e, identični su otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvajaju se. Envi 10. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 11. amandman. Zatvoran glasanje. Odbija se. Envi 12. Otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Envi 13. Otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Envi 14. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 20. kompromisni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 288. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16 plus NV16 299 296 istovjetni otvara se. Zatvara se. Usvaja se. Kompromis 21. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvaja se. Kompromis 22. Zatvaram glasanje, usvaja se. Amandman 13. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 300. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se kompromis 23. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 24. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Evo, sam malo još. Gotovo je. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 15. Amandman 15. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16. Zatvaram glasanje. Usvaja se i 308. Zadnji amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Eto ga, bilo je dugo. Sad su nam ostale dva glasanja. Prvo se tiče zakonodavnog prijedloga. Dakle, najprije ćemo glasati o zakonodavnom prijedlogu. O rezoluciji, onda ćemo napraviti stanku kao što je to i predviđeno u takvim slučajima, dakle stanka, imamo pravo na to, to će mogući klubovima da odluče da li će dati mandat ili ne. Dakle, otvaram glasanje. Pretpostavljam da su već glasali. Ne, jedan nije glasao. Evo ga, zatvaram glasanje. Dakle, rezolucija su usvaja 20 za, 5 protiv i 2 suzdržana. Evo, samo trenutak, molim vas, samo trenutak. Gospodin Mato se javio za riječ. Samo trenutak, molim vas, ne mrdajte. Predsjedniče, evo imam samo jedno pitanje prije nego napravimo tu petminutnu stanku prije nego što glasamo za pregovarački mandat. Samo želim reći da je jasno da je je bilo puno stvari, dakle vidjeli smo tijekom glasanja da je ponekad bilo amandmana koji su izgubljeni ili dobiveni s jednim glasom razlike ili gdje je bila izjednačena situacija. Dakle, to pokazuje upravo koliko je ovaj tekst zahtjevan. Što se mandata tiče, moramo ići na plenarnu sjednicu, već otprilike godinama e, puno radimo na ovome i vi i mi. Dakle, jako je demokratski predstaviti se pred na plenarnoj sjednici. Vi ćemo veliki broj zastupnika koji će donijeti odluku, koji znaju o čemu se ovdje radi, no jedini problem ovdje je taj što imajući u obzir razdoblje u kojem se nalazimo, ako ne usvojimo ovaj amandman i budemo išli na plenarno zasjedanje, onda je vjerojatno da će i tamo biti puno amandmana, to vam odmah sada želim reći i ono što je danas predmetom kompromisa možda neće biti više predmetom kompromisa na plenarnoj sjednici. Dakle, to je poruka koju želim reći. Možda neće biti reforme uopće, već novi neuspjeh nakon prethodna dva neuspjeha. Dobro, dragi kolege, kao što je predviđeno, imate sada pet minuta da se porazgovarate i dogovorite. Chers collègues. Dragi kolege. Molim svakoga da zauzme svoje mjesto. Dakle, brine me što je veliki broj zastupnika otišao. Zar je moguće? Evo, nema niti jednog socijalista. Gdje su? attendez. vous connaissez... Vous connaissez mon attachement à la démocratie. Znate koliko mi je stalo do demokratičnosti. Želim da svi budu tu. Dakle, počet ćemo s glasanjem tek kad svi budu tu. Parce là, ce serait un peu... J'ai dit non. Non, mais on n'est pas en plénière, mais... Istina je, nismo na plenarnoj sjednici, ali ja sam šef ovdje, Janik. Dakle, sačekaj malo da socijalisti dođu. Voilà, ça fait un moment qu'ils se perdent, Yannick. Hein, mais... da, već, već neko vrijeme se gube, Janik, da. No, ipak bih volio da se pojave. Ja, ja. vous, je vous Molim vas, sačekajte još dvije minute. Socijalisti su me ljubazno zamolili za par dodatnih minuta da se usklade glede svog, eh, svoje odluke o glasanju. To naravno znači da se još uvijek ne slažu. Dobro, dobro, Coburn. Nemoj, nemoj, molim Alexandra E, ja vam predlažem da zaplješćemo kolegama socijalistima. Bon, avant, avant donc de voter sur le... Prije nego glasamo o mandatu, želim ponovno zamoliti izvjestitelje da nam kažu iz kojih razloga žele ovaj mandat. To je važno čuti. Hvala predsjedniče. Možda nisam bio dovoljno jasan, jer mi je nekolicina kolega ponovno poslala pitanje zašto tražim ovaj mandat. Tražim mandat zašto smatram iskreno da tijekom trijaloga možemo poboljšati, možda usavršiti određene elemente i točke gdje smo izgubili, ali kada svi gube na nečemu, svi i dobivaju. Ali ako odemo na plenarnu sjednicu, istina je da svi zastupnici imaju pravo javiti se za riječ, ali to su zastupnici koji će prvenstveno slijediti naloge svojih klubova zastupnika, ali mislim da je neizbježno da će u tom trenutku nastupiti puno opširnija, općenitija rasprava. Zašto? Zato što brojni kompromis koje sam ja na koje sam ja pristao kao izvjestitelj, to sam napravio popuštajući oko mnogo čega, isto kao što su i svi ostali izvjestitelji u sjeni napravili, ali danas ako imamo izvjestitelja u sjeni koji nije jako zadovoljan ovim ili onim amandmanom oko kojeg je izgubio, mi možemo međusobno se dogovoriti, ali ako proširimo tu raspravu na plenarnu sjednicu, onda ćemo otvoriti raspravu ne samo oko kompromisa, već oko cijelog glasanja i svih točaka. Ja sam oko svih ovih kompromisa oko kojih smo se dogovorili mogao bih to, tu uložiti amandmane, dakle doći će do rasprave, izgubit ćemo puno vremena, komisija i vijeće sami su došli do određenih dogovora, osobito glede priloga i brojnih točaka i logično je da ćemo imati manje vremena na raspolaganju, jer ako ćemo u veljači E, imati ovo izvest na plenarnu, onda ćemo imati razgovore i vidjeti šta i kako, a onda ćemo imati trijalog ovisno o mandatu koji ćemo dobiti na plenarnoj sjednici. Onda je teško vjerojatno da ćemo ostvariti i napraviti reformu. Dakle, ako želimo reformu, onda treba pristati na otvorni mandat koji će biti otvoren svemu. Više od godinu dana raspravljamo, imali smo stotine sastanaka, ja kao iz, u svojstvu izvjestelja u potpunosti sam otvoren na prilagodbu mandata e, pri, e, s pregovorima s vijećem i komisijom, ali ne želim, ne želim spriječiti ovdje plenarno glasa o ovome, ali ako budemo išli na plenarno, onda se da neće biti reforme. Hvala izvjestitelju, da se netko želi nešto reći protiv, gospodine Žado. Hvala predsjedniče. Dragi kolega Mato, bili su pravo kada ste iz početka rekli da je bilo puno glasova koji su bili više manje izjednačeni 11, 11, 12, 12, 13, 13 i to kao prvo užasno slabi mandat koji ćete moći dobiti i pregovarati pred vijećem. Kao drugo, žalim što ste rekli da je plenarna sjednica hendikep za ovaj parlament pred e, odborom. Načelo je to da je plenarna sjednica suverena i daje pravo svim zastupnicima koji mogu iznijeti svoje mišljenje e, o temi koja se tiče svih građana Europske unije. kada imamo toliko glasova koji su doslovno neriješeni, kada imamo ovako važnu temu, kada imamo plenarnu koja je suverena, onda treba imati povjerenje u transparentnost i demokraciju. Dakle, ja i moj klub zastupnika podržavamo situaciju da kada imamo ovako neriješeno glasanje da se treba izaći pred plenarnu sjednicu i da se ima povjerenja u demokraciju i plenarnu sjednicu. Hvala vam gospodine Žadoj, izrazili ste se jedno i drugi, no jedno treba biti jasno. Ako se za koji trenutak izglasa mandat u svakom slučaju, plenarna će biti upoznata s tim. I tada ako jedan klub zastupnika želi glasati prema novim pravilima, onda će se glasati na plenarnoj. Dakle, uvijek se može nešto dogoditi poslije ovog glasanja, ali sada trebamo najprije glasati za ili protiv mandata, što ćemo odmah napraviti. Dakle, dragi kolege, molim vas sada da glasate za ili protiv mandata. Otvaram glasanje. Le vote Zatvaram glasanje, nedostaje jedan, evo ga.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 nije usvojen jer je trebalo 14 glas, glasova, to je apsolutna većina svih zastupnika koja je potrebna je apsolutna većina svih zastupnika za ovo. Ja sam to zaboravio. Dakle, trebalo je 14 zastupnika glasati za. Evo, u biti radi se o apsolutnoj većini 27 zastupnika, dakle 14 i s obzirom da smo imali dva suzdržana, eto, to objašnjava situaciju. Dakle, ići ćemo izravno na plenarnu sjednicu. No, no, no. Ici, on dans une salle de Ne, ne, ovdje nemojte, ovdje je od dvorana odbora, nećemo svoje stavove iznositi, možete van, ali ne ovdje. A sada prelazimo na izvješće gospođe Line Engstrom. E sad doće do e, nemira jer je sad sve briga za ovo što se sada dešava. Oni koji žele izaći, telefonirati, e, praviti intervjue, razgovore, nek to izvole napraviti brzo, a mi nastavljamo raditi. Dakle, oni koji ovo više ne zanima, molim ih da izađu. Ili ako će ostati, neka budu tiho. Ah oui, 14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 Ja vam kažem malo prije da napustite dvoranu, a vi tek sad odlazite. Odlučite već jednom. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman treći, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 28. otvaram glasanje.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 Usvaja se. Peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi otvaram glasanje. Ovo je lakše od ovih tehničkih mjera, zar ne? Zatvoram glasanje. Usvaja se osmi. Zatvoram glasanje. Usvaja se deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 11. Otvaram glasanje. ispričam se, glasao smo 11. 12. je povučen. Dakle, prelazimo na 13. koji je u dva dijela. U prvom dijelu treba dodati ne oduzeti, oduzeti giving special consideration to traditional and artisanal fishing. Dakle, glasamo prvi dio. Svi su glasali već, odlično. Usvaja se drugi dio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 30. Malo sam moram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 31. Zatvaram glasanje. Odbija se. 32. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 33. Zatvaram glasanje. Usvaja se 34. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 35. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sad ću postaviti pitanje. Da ćete usreći tirišara. Da li se netko protivi tome da glasamo 14.23. unblock? Protivite se tome? Dobro. 14. Zatvaram glasanje. Usvaja se 15. Zatvaram glasanje. Usvaja se 16. Zatvaram glasanje. Usvaja se 17. Zatvaram glasanje. Usvaja se 18. Zatvaram glasanje. Usvaja se 19. A, ispričam se, nisam vidio. Dakle, zatvaram glasanje, usvaja se. 20. Zatvaram glasanje. Odbija se. 21. Zatvaram glasanje. Usvaja se 22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvaja se 23. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Ovdje imamo dva dijela za prvi. U prvom dijelu otvoram glasanje, zatvoram glasanje, usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 24. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 25. Zatvaram glasanje. Odbija se 26. Zatvaram glasanje. Odbija se 27. Zatvaram glasanje. Odbija se. Zakonodavni prijedlog, odnosno glasamo o ovom prijedlogu izvješću. Zatvaram glasanje. Usvaja se Dragalina velikom većinom. il nous reste voter Oslo nam je glasati mišljenje kolegice Klare Gljere o višegodišnjem financijskom okviru. Kompromis prvi glasanje. Usvaja se. Amandman sedmi. Sedmi. Adoptih. Zatvaram glasanje. Usvaja se deveti u dva dijela. Prvi dio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deseti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 2. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15. Odbija se 16. Zatvaram. Usvaja se 17. Zatvaram. Usvaja se 18. Zatvaram. Usvaja se 19. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 20. Molim, prestani. Pa ne možeš tako nešto napraviti. Ajde, zatvaram glasanje. Pa onda rukom napravi. Odbija se. 21. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 22. Dvadeset drugi. Ajde, probudite se malo. Zatvaram glasanje. Usvaja se 24. Zatran glasanje. Usvaja se 25. zatvaram glasanje. Usvaja se. 26. se ne razmatra. Kao niti 27. Prelazimo na 28. amandman. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 29. Zatvoram glasanje. Ne, zabunio sam se. Trebam reći da je otvaram glasanje, sada je zatvoreno i odbija se 30. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 31. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se kompromisni treći. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj četiri. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 43. amandman u dva dijela. Prvi dio otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se drugi dio otvaran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 44. otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 45. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 46. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 47. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 48. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 49. otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 50. Otvoran glasanje. zatvoran glasanje. Usvaja se amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 52. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. 56. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Amandman 57. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na peti kompromisni amandman. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 60. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 62. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Šestdeset pet otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Šestdeset šesti. Otvaram glasanje. Ne, oprostite. 63. amandman. 63. Oprostite, malo sam se umorio. 63. Dakle, zatvoran glasanje. Usvaja se. 64. otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 66. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 6. Zatvoram glasanje. Usvaja se. A sada u cijelom zakonodavnom prijedlogu u cijelini glasamo. Dakle, ovom mišljenju. Zatvaram glasanje. E, čestitam gospođi Klari Aguileri. Izglasano je većinom glasova. Hvala. predsjednik je apsolutno iscrpljen. Sada možete raditi što želite.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 Molim vas, možete razgovarati vani u hodnicima jer ovdje sjede kolege koje su došli kako bi predstavili svoje izvješće. Sada ćemo govoriti o protokolu koji će govoriti o mogućnostima ribarstva među sporazumima koje potpisuje Europska unija s Republikom Mauritius. Izvješće je dobila, dakle, e, dobio klub zastupnika ALDE, izvjestiteljica je Norika Nikolaj. Danas imamo razmjenu mišljenja. Dat ću najprije riječ predstavniku komisije. Je donne donc la parole. Dakle, dat ću riječ predstavniku komisije. Gospodin Šapu, ne gospođa. Oprostite. Vaše ime? Gospođa Šapu. Šapu. Dobar dan, gospođo Šapu i dobrodošli na odbor za ribarstvo. Dajem vam riječ, izvolite. Hvala lijepa. Da, točno. Evropska unija sklopila je sporazum o partnerstvu u ribarstvu sa Republikom Mauricijos. Stupio je na snagu 2014. godine i e, on se prešutno obnavlja svakih šest godina. Uz taj e, sporazum ide i protokol koji je dakle e, trogodišnjeg razdoblja 2014. u siječnju do siječnja 2017. godine. Nakon toga flota Europske unije prekinula je aktivnosti i sada smo pokrenuli sve što je potrebno kako bi se protokol obnovio. Gledali smo dakle kako je bila situacija e, za vrijeme prvog protokola i kako bi trebali gledati stvari u budućnosti. Ustanovili smo da Europska unija i Mauricius imaju interese da se protokol produži, što smo potpisali u travnju sa dakle, e, Mauriciusom. Radi se o ribolovu tropske tune i nekih drugih vrsta koji će omogućiti dakle da brodovi Europske unije tamo idu sa mrežama plivaricama i koji će e, ići zajedno, dakle, ne, baviti se, e, odnosno loviti dvije vrste ribe, tun i sabljarku. Radi se, dakle, o preporukama organizacije koja je u potpuno skladu sa onim što također želi Mauriciju. Sve se to radi u regionalnim vodama e, za, u ekskluzivnoj gospodarskoj zoni u toj regiji. Potpisali smo dakle protokol i sa Sešelima i sa Madagaskarom, a protokol s Mauricijusom omogućuje našoj floti da bez e, prekida može ići e, loviti u tom dijelu svijeta, zahvaljujući tom e, protokolu. Što se pak tonaže brodova tiče, mi smo ga poboljšali i sada je referentna tonaža za budući protokol će biti dakle 4000 tona. Europska unija će izdvojiti 220.000 eura e, za pristup uz e, doprinos potpore sektoru kojem će se omogućiti da se razvije e, ribarstvena politika na su od dakle 220.000 tisuća eura plus dodatnih 135 tisuća eura koje Mauricius namjerava isključivo izdvojiti u razvoj oceanskog gospodarstva, područje koje smatra prioritetnim za razvoj svog gospodarstva. Budući protokol ima odredbe vezane za održivost ribarstva, mjere kontrole, zatim dolazak promatrača na brodove. E, podaci o ulovu će se razmjenjivati. Razmjenjivat će ih Europska unija i Mauricijus kako bi se bolje pratilo što se s njima događa. Europska unija će također izdvojiti sredstva, e, zatim platit će i brodovlasnici tako što će plaćati dakle, ulov, a također će se razvijati i dodatne i e, dodatni sektori primjerice brodogradilišta, a također se e, brodovi Europske unije e, davati ribu na preradu kako na Mauricijusu, tako i na Sejšelima tako pridonosi lokalnom gospodarstvu, ali isto tako ti proizvodi imaju povlašteni pristup tržištima Europske unije, zahvaljujući tome. Što se tiče ZRP-a, ona brodovlasnicima daje e, povećane troškove za dozvole za ribolov, ali također i tonaža se povećava, tonaža ulova i to je vezano također za izdvajanje iz europskog proračuna. Evo, toliko s moje strane. Ako imate nekih pitanja, izvolite. Hvala. Sljedeći govornik e, bit će Norika Nikolaj, izvjestiteljica. Ali imam pitanje za komisiju. Rekli ste da ulov što se tiče Mauricijusa ostaje isti 4000 tona. Ali niste nam rekli o kojim se vrstama ovdje radi. Je li to um, žutoperajna tuna? Čuo sam 135.000 tisuća eura, nakon toga 220.000 tisuća eura. Nisam shvatio e, dobro te brojke. Ja. Das ist, ähm, Sie können ja vielleicht am Ende dann äh, das noch spezifizieren. Možda možete odgovoriti na to pitanje na kraju, a sada riječ ima izvjestiteljica. Izvolite. Neću sada ovdje ponoviti ono što je rekla predstavnica komisije. Dodat ću samo sljedeće ovaj protokol u skladu je sa zajedničkom ribarstvenom politikom. Svi financijski detalji već stoje u tom protokolu, a vlada Mauricijusa prihvatila je da u praksi provede tehničke mjere, mjere za očuvanje kako za flotu, tako i za riblje stokove. Također e, članak 9. sporazuma iz Kotonua se poštuje, onaj koji se odnosi na e, poštivanje ljudskih prava. Dodala bih samo još jedno. Sporazumom se predviđa mogućnost da se bori protiv nezakonitog ribolova. Za slučaj inače da se odredbe ovog protokola ne poštuju, može se na inicijativu obje strane pro sporazum prekinuti, odnosno suspendirati. Mislim da je to pozitivno. Mauricijus je zemlja koja u toj regiji omogućuje stabilnost. To je stabilna država koja u potpunosti poštuje pravila o ribarstvu. Zahvaljujem izvjestiteljici. Gospodin Mato, hvala. Mi podržavamo ovaj protokol i to ne samo sa stajališta njegove koristi, zato što se ovdje ne radi o visokom volumenu, nego se radi o strateškom cilju. Trebamo podržati Republiku Mauricius. Radi se o sporazumu na četiri godine. A u ovom slučaju će brodovlasnici platiti najveću cijenu. Međutim, povećanje iznosa je prihvatljivo. 40 eh, ili 45 plovila, ribarica, Posljednjih e, nekoliko godina nije se mnogo lovilo na parangal, ali bi moglo doći do smanjenja ulova zbog toga. U svakom slučaju radi se o sporazumu koji trebamo podržati i nadamo se da će se usvojiti što prije. Zahvaljujem gospodinu Mati. E, ima li još netko tko se želi javiti za riječ? Dajem riječ komisiji. Možete li nam e, dati pojašnjenje? Oprostite, možda nisam bila dovoljno jasna. Ovdje pokrivamo tropski tun, alba korilofin i e, skip skipjack i još jednu vrstu tune. većina ulova predstavlja tuna skipjack sva ta tuna se može loviti. E, to je dakle u skladu s odgovarajućim e, sporazumima. palangali e, su tu i s njima se može loviti kako sabljarka, tako i tuna. Što se tiče tonaže ulova, referenca je 4000 tona koja služi prvenstveno za financijski izračun. Naime, tonaža koja je ulovljena proteklih godina bila je manja, otprilike 2000 tona kad smo zadnji puta to e, provjeravali. A morski se psi nisu ulovili. Što se pak tiče izdvajanja sredstava od strane Europske unije sastoji se od tri dijela. Zajedno svota iznosi 575 tisuća eura godišnje. Prva sastavnica 220 tisuća eura izdvaja se za pristupanje toj zoni i izračunava se prema referentnoj tonaži od 4000 tone. Drugi sastojak je potpora koja se izdvaja za sektor koja također iznosi 220 tisuća eura, dok je treći sastavni dio 135 tisuća eura koji se specifično izdvajaju za razvoj oceanskog gospodarstva. Zahvaljujem gospođu Šapo. Sad sam shvatio ako se nitko više ne javlja za riječ, mislim da možemo zaključiti ovu točku na dnevnom redu, a sada idemo na sljedeću točku, to je izvješće gospodina Kaputa, regije Europske unije koje zaostaju. Ovo je izvješće odbora regiji, a mi smo odbor nadležan za mišljenje. Međutim, izvjestitelj nije ovdje. Želi li kolegica nešto reći? Izvolite, Veronika. Imate riječ. Perdon, no Oprostite, nisam vidjela gdje je mikrofon. Dakle, samo kratko. Izvjestitelj nije ovdje. Pa sam htjela reći da se radi o mišljenju koje je jako dobro uravnoteženo. Uključuje elemente s kojima se ja potpuno slažem. Što se tiče depopulacije i potrebe da se privuku kvalitetni ljudski resursi, Ovdje se spominje i važnost informatičke infrastrukture i povezivanje s internetom. Sve to može nam pomoći u diversifikaciji djelatnosti. Jasno je da je tekst vrlo kratak, uz potrebne amandmane moći ćemo obogatiti ovaj tekst koji je već u startu pozitivan. Podrška manje razvijenim regijama je ključna aktivnost Europske unije kako bismo imali veću socijalnu i teritorijalnu koheziju i kako bismo to postigli potrebno je veće sudjelovanje regionalnih subjekata. Mi ćemo eh, podnijeti amandmane. Izvjestitelj govori o pristupu financiranjima. E, financijskim sredstvima se bavi ovo izvješće, to je jedan od problema ovih regija. Upravo zato one trebaju bolje koristiti europske fondove, europski e, fond, europski socijalni fond i europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Oni se mogu svakako bolje iskoristiti. I još e, druge mogućnosti za razvoj ovih regija su, na primjer, sektor turizma koji ima više od 3 milijuna radnih mjesta i može e, donijeti do velikih ekonomskih prednosti za ove regije. Ne smijemo zaboraviti to da treba priznati ulogu žena u tim područjima, veće priznanje njihova rada značilo bi dati veću podršku njima općenito. To će biti e, sastavni dijelovi naših amandmana, a ne smijemo zaboraviti najudaljenije regije ovdje sad se obraćam prijatelju i koordinatoru koji ovdje sjedi, ne možemo zaboraviti to, zato što u ovom izvješću se uopće ne spominju najudaljenije regije, ali to ipak treba učiniti, zato što e, u njima postoje velike poteškoće. Hvala Veronika. Mislim da sve regije koje e, su ispod 25% prosječnog EU e, bruto socijalnog proizvoda trebaju koristiti strukturalne fondove. Radi se o regijama koje, kojima često imamo artizanalni ribolov, mali ribolov, turizam, a infrastruktura nije adekvatna, infrastruktura nije dovoljna. Ne postoje ekonomski izvori prihoda i zato smo tražili ovo izvješće. A sada dajem riječ komisiji, izvolite. Ja, U redu, gospođo Damato, imate riječ vi. Hvala, predsjedavajući. Ja sam članica odbora Regi i zato želim nešto reći u odboru za ribarstvo u vezi s ovim izvješćem. Održiv ribarstvo i akvakultura omogućavaju sigurnost opskrbe hranom u najsiromašnijim regijama svijeta. U malim otočnim državama e, proteini e, koji dolaze od ribe su preko 60% trgovanje ribljim proizvodima imaju veliki socioekološki učinak i smanjuju siromaštvo. U cijelom svijetu 660 do 880 milijuna ljudi, dakle 12% svjetske populacije ovisi o ribarstvu i akvakulturi. Riba predstavlja najtrženi proizvod 40% u ribarstvu i akvakulturu koji se stavlja u međunarodni promet. Što se tiče e, izvoza, 115 milijardi eura godišnje. Dakle, govori se o tome kako trgovina ribom i ribljim proizvodima predstavlja važan izvor prihoda za mnoge zemlje. Ipak treba učiniti nešto više kako bismo zajamčili da ribarstvo bude održivo. Europska unija predstavlja i najveće tržište ribljih proizvoda u svijetu i zbog toga mi imamo veliku odgovornost. Predlažemo kao prvo E, davanje doprinosa malom artizanalnom ribolovu i to je vrsta ribolova koja je karakteristična za manje razvijene i siromašne regije. Kao drugo, trebamo se boriti protiv NNN ribolova koji je najveći e, problem e, tradicionalnog ribarenja i smanjuje prihode ribara. Trebamo također poraditi na čitavoj industriji ribi, pomagati ribarima. Kao četvrto moramo imati sporazume sa trećim zemljama u sektoru održivog um, ribarenja kako bi došlo do modernizacije ribolova, a ne do substitucije ovakvog ribolova sa drugim vrstama. Ne slažem se s gospodinom Kaputom što se tiče diversifikacije ribolovnih aktivnosti spajanjem s turizmom i obrazovanjem. Naši ribari moraju ostati ribarima, pa čak i u najsiromašnijim regijama eh, gdje se provode kratkovidne politike Europske unije. Hvala, gospođo Damato. Želi li se još tko javiti za riječ? Ako se nitko ne javlja za riječ, reći ću vam sljedeće. Rok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 Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće o službenom putovanju izaslanstva odbora u Guadalupe. Gabriel Mato je već uključio mikrofon. Izvolite, izvijestite nas slobodno. Čini mi se da nema drugih. Možda je Ricardo ovdje. Hvala, predsjedavajući. Ovo je putovanje bilo vrlo zanimljivo i stvarno intenzivno razdoblje. Izlazili smo u 7.15 svaki dan i vraćali smo se u 10 na večer e, nakon što bismo prevalili stotine kilometara na malom otoku koji je vrlo složen kao i drugi otoci e, koji su slični njemu. Želim javno izraziti svoju zahvalnost e, cijelom izaslanstvu, ali i regionalnim vlastima oni imaju um, upravni organ koji je sličan onima na drugim otočnim državama. Mm, oni su nam dali mnoga objašnjenja, pomogli su nam, to treba priznati, pogotovo u trenutku kad e, smo vidjeli koliko poteškoća imaju nakon e, uragana Marija i koliko su se potrudili da bi se vratili u normalan život. E, imali smo mnogo sastanaka sa mnogim različitim predstavnicima iz e, sektora ribarstva Guadalupe, e, predstavnicima poljoprivrednika, vidjeli smo što se događa s akvakulturom, s okolišem, klimom i drugim sektorima. Primijetili smo da tu postoje specifične karakteristike jer je to jedna od najudaljenijih regija i e, svaki pojedini otok ima svoje probleme i svoj identitet. Program Orfis, odnosno projekt Orfis je jedan od najvažnijih programa za ribarstvo u najudaljenim regijama. Tu imamo mnoge članove. koji ukazuju na to koliko je važno ribarstvo u ovim područjima. Primijetili smo da postoje velike poteškoće što se tiče infrastrukture kod posjeta luci E, primijetili smo da je sve drugačije u odnosu na naše luke. Žalili su se zato što dobivaju premalu pomoć za lučku infrastrukturu. E, mislim da se tu ne radi o pomanjkanju pomoći, nego se radi o lošoj organizaciji. Oni se nisu organizirali kako bi zatražili tu pomoć, a mogli bi to učiniti. Vidjeli smo i neke ribarice, e, to su vrlo veliki brodovi u odnosu na ono što smo očekivali i vrsta brodova je drugačija u odnosu na ono što smo mi mislili. E, to su bili vanbrodski motori od 250 konja, a neki su imali i motore od 500 konja čak, e, još uvijek su vanbrodski. Tako da smo mogli konstatirati koje su njihove poteškoće zbog onečišćenja e, krodigonom, to je tvar koja se koristila za banane. Za uzgoj banana e, uragan je uništio e, te voćnjake, ali sada oni pokušavaju kroz ribarstvo stvoriti dodatne prihode koji su izgubljeni zbog tog gubitka. U svakoj regiji, sada možda ponavljam kao pokvarena ploča, ali e, čuli smo e, i dobili zahtjeve za pomoći kako bi se modernizirala flota i kako bi e, plovila mogla odlaziti na otvoreno more jer sa sadašnjim brodovima oni ne mogu loviti više ribe nego što sad love. Dakle, pomoć za infrastrukture se tražila, ali tražila se i pomoć za modernizaciju plovila. Nema e, udruženja proizvođača, nema organizacija proizvođače, svi, svi love ribu kad i kako mogu. Organizacija ribarstva nije stabilna, i ne postoji nijedno tijelo koje se može baviti e, stavljanjem proizvoda na tržište. Dakle, ovaj posjet je bio stvarno zanimljiv što se tiče samog sektora ribarstva. Primijetili smo da tu postoji veliki potencijal, ne samo u sektoru ribarstva nego rekreacijski ribolov se može također iskoristiti kao izvor prihoda jer je on kompatibilan sa turizmom. A tu ima mnogo turizma u tom području, međutim kolegi i kolegice koji su bili u izaslanstvu sa mnom moći će svakako nadupuniti moje komentare. Hvala. Kolega Gabriel Mato rekao je osnovno Neću sada ponavljati što je rekao. Ja dolazim iz jedne od najudeljenih regija, kao je što Gabriel Mato dolazi sa Kanara, ja dolazim sa Azora. I nešto što me jako negativno iznenadilo, a pokazuje korisnost ovakvih posjeta, e, osim što kod ovakvih posjeta vi možete proučiti karakteristike ribarstva, važno je e, kad posjećujete ovakva mjesta shvatiti kako oni love ribu. To je različito u odnosu na moju regiju. To je jako važno zato što smo i uspjeli prvih dana shvatiti kako funkcionira projekt Orfish i tamo smo bili pod pratnjom predstavnika ovog projekta sa Zora i Kanara i suradnja među najudaljenijim regijama E, uspostavljena radi razmjene tehnologija u ribarstvu. Jedna od karakteristika ribarstvu u e, Guadelupu je ribarenje alatom za koncentraciju ribe koji se postavlja daleko od obale i zato je potrebno koristiti vrlo brze brodove sa 500 konja, motor od 500 konja i koji mogu imati autonomiju od jednog ili dva dana. Suradnja među regijama je jedan od projekata koji je sad u tijeku. Osim toga treba u Guadalupe prenijeti neke tehnologije pridnenog ribolova, ali oni to ne rade. Oni se bave pelagijskim ribolovom uz um, korištenje uh, alata za koncentraciju ribe. Radi se o um, plivaricama koje oni imaju. Dakle, zajednica ribara se koristi ovakvim alatima koji su ponekad u sukobu sa alatima koji se koriste u Um, rekreacijskom ribolovu. Ponekad je potrebno udaljiti se od obale zato što uh, pesticid koji se koristio u plantažama banana uh, uspio je zagaditi more oko otoka, ali i rijeke i zbog toga je došlo do velikog utjecaja na akvakulturu Um, akvakulturu ne samo na kopnu nego i u moru. Neke e, tvrtke se bave akvakulturom uz e, fluktuacijske platforme, imaju e, četiri kaveza, dva kaveza su oštećena pa je riba onda oslobođena i vratila se u more, u slobodno more. E, tu se radi o vrsti koja nije autohtona. E, to može također e, i prouzročiti velike probleme zato što ako alohtone vrste uđu u stanište koje nije njihovo mogu postati invazivne. I tu postoji još jedan aspekt koji mi se čini zanimljivim. Nedostaju pogoni za hlađenje i zamrzavanje ribe. Brodovi najčešće odu i vrate se istoga dana, ali onda dolazi do poteškoća u hlađenju i zamrzavanju ribe. Nemaju centraliziran sustav prodaje. Neki ribari imaju ugovore sa restoranima, ali to nije organizirano na centraliziran način. Bilo bi zanimljivo imati statistike o ulovu kako bismo znali kako se tim ulovom upravlja. Francuska agencija nema svoje kontaktno mjesto u Guadelupeu i zbog toga je problematično ostati u kontaktu sa tom regijom. U svakom slučaju oni su predvodnici što se tiče udruživanja i dinamika. Oni dobro poznaju situaciju na terenu. I to bi mogli biti pozitivni faktor za razvoj ribarstva. Oni traže podršku. Ali mislim pogotovo kako bi razvili flotu. jer e, plovila e, koje oni imaju nisu za pridneno ribarenje. E, trebaju također sustav za čuvanje ribe na brodovima, jer ako to nemaju, onda moraju skrcati ribu istoga dana kad je ulovljena. Imali smo priliku posjetiti nekoliko luka gdje je potrebno bolje upravljanje. Ima dosta otpada. To je vezano uz uragane. E, to je slično kao u Dominike. To je mjesto gdje je takozvana plava ekonomija dosta razvijena Tamo postoji klaster plave ekonomije. I time se pokušava potaknuti turistički ribolov ili promatranje um, ptica, na primjer. Takve aktivnosti kojima bi se mogla potaknuti diversifikacija među e, različitim najudaljenim regijama koje mogu biti i komplementarne. Mi, na primjer, na Azorima u sklopu projekta Orfish imat ćemo i neke mreže stajačice, a imat ćemo također i transfer tehnologija za pridneno ribarenje. 1988. imali smo ovakvu suradnju i neke udruge ribara sa Azora otišle su u Guadalupe kako bi pomogli e, tamošnjim ribarima u razvoju ovakvog e, ovakve vrste e, alata i ulova parangalom. Siguran sam da se tu svakako mnogo toga može poboljšati kako bi se izbjegao teritorijalni sukob sa drugim otocima. Hvala. Vidim da se nitko više ne javlja za riječ. Izvješće o službeno putovanje u Guadalupeu napisat će tajništvo i bit će stavljeno raspolaganje e, svih zastupnika idući tjedan. Time smo došli do samoga kraja našeg današnjeg sastanka odbora. E, odluke jutrošnjeg sastanka koordinatora već su prosljeđene u dokumentu koji ste svi već dobili. Do sada nitko nije dao primjedbe, dakle smatramo da su te odluke usvojene. Sljedeći sastanak odbora za ribarstvo održat će se 28. studenoga u 9 sati, s početkom u 9 sati. To je sve. Želim vam uspješno razdoblje od sada pa do 28. studenoga. Zahvaljujem predsjedniku Alenu Kadeku i prevoditeljima. Hvala.